našem dijalogu s partnerima u cijelom svijetu, uključujući Eritreju, igra jednu važnu ulogu. U tom dijalogu, ali i javno mi izražavamo svoju zabrinutost zbog toga što Eritreja i dalje krši svoje obveze i ne poštuje temeljna ljudska prava. Pozivamo na konkretne geste kao što je liberalizacija odnosno oslobađanje političkih zatvorenika koji su od dvije prve uhićeni i koji su koje nisu eritrejski državljani nego strani državljani, da je vitisak primjerice. Europska unija također izražava zabrinutost na međunarodnim forumima, posebno na Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda, gdje smo pozvali Eritreju da surađuje sa posebnim izvjestiteljem UN-a i Evropskim izvjestiteljem i povjerenikom za istragu svih kršenja ljudskih prava u Eritreji te da im dade slobodan pristup svim institucijama u svojoj zemlji. Mislimo da je kontinuirani angažman za Eritreju najbolja opcija u našem daljnjem postupanju iz različitih razloga. Prvo zato što angažman stvara mogućnost da se naglasi potreba za konkretnim izmjenama i napretkom čitavoj zemlji i zatim insistiranje na važnosti jednog javnog saslušanja o važnosti ljudskih prava i poštivanja, njihovog poštivanja a kako bi spriječili izolaciju u tom kontekstu te zemlje. Drugo, nastavljamo podupirati e, pomoć Eritreji u razvoju popravljanje životnog standarda stanovništva. Nadalje, mislimo da ćemo na taj način dati doprinos miru i stabilnosti u toj zemlji kao i široj regiji. Nedavno su već postignuti mali napreci primjerice u prosincu 2014. je eritrejska vlada objavila da su prijašnje neodređeno trajanje nacionalnog vojnog roka biti ograničeni na 18 mjeseci za nove ročnike. E, to je naravno veliki napredak u odnosu na ono što je do tada bilo, a do tada je bila zapravo neodređeni vojni rok. Naravno, to je bio jedan od velikih stimulansa i motivatora za nove pokretača novih migracija. Mi moramo učiniti sve što možemo da olakšamo velike šokove i teret na koji teret kojeg eritrejsko stanovništvo snosi kako i njihovu zapravo bezizlaznost, pogotovo u situaciji u kojoj su oni isto jedne zemlje prepune izbjeglica. Najveći problem je odliv ljudi, pogotovo mladih ljudi koji odlaze onda iz Eritreje i često kreću na opasna putovanja kako bi ušli u Europsku uniju, a pritom postaju vrlo lako žrtvom krijumčara i ostalih kriminalaca koji organiziravaju ilegalne migracije. Zbog toga je i u transeuropskom fondu za razvoj iznos od 35,7 milijardi eura u periodu od 2008. do sada, odvojeno za pomoć u razvoju Eritreji i tih 33,7 milijardi je odvojeno uglavnom za poljoprivredni sektor u Eritreji. Drugo, fokusiramo se na izgradnju kapaciteta kao i uvođenju jedne pravne države to od temelja pa do vrhunskih struktura. Naša pomoć do se daje kroz projekte, a ne kroz potporu izravno proračun. Stroge procedure nadzora osiguravaju da se pomoć Europske unije izravno ide na korist ljudima, stvara nova radna mjesta i smanjuje siromaštvo. Nema potpore središnje vladi u Eritreji izravne. Što se tiče programa, u okviru tog Europskog fonda diskusije se nastavljaju. Predviđa se da će Europska pomoć za razvoj poduprijeti socijalni i ekonomski razvoj, uključujući i pristup i povećati pristup obnovljivim izvorima energije kako bi se postigli opipljivi konkretni rezultati za stanovništvo, naime stvaranje novih radnih mjesta i po popravak i poboljšanje u životnih uvjeta za stanovništvo u Eritreji. Nadalje, potpora vladi uključuje i aktivnosti koje promoviraju održiv rast, to je također predviđeno. Osim različitih financiranja iz Europskog fonda, Europska unija je također alocirala i posebna namjenska sredstva kojima će pomoći izgradnji kapaciteta u formalnim i neformalnim organizacijama civilnog društva koji su i aktivni za borbu za građanska i temeljna ljudska prava. Ovaj angažman sa nevladinim aktorima ohrabrit će pluralitet u tom društvu kao i sudjelovanje građana u srednjem i dugoročnom razdoblju. Dozvolite da kažem i nekoliko riječi o problemu migracija. Eritreja je jedna od ključnih zemalja iz koje potiču, dakle izvor zemalja za izbjeglice. Popravljajući uvjete života za Eritreju, sva naša pomoć će se pomoći da se iskorijene razlozi za tu veliku migraciju. Eritreja je nadalje jedan od aktivnih partnera u kartumskom procesu. U okviru tog procesa se bavimo i pitanjem ne samo ljudskih prava nego i migracije, kao što je to i u deklaraciji ministara od 28.11. prošle godine u Rimu izneseno. Naša pomoć razvoju se mora gledati u regionalnom kontekstu. Što se tiče regionalnih projekata, Evropska unija svojom pomoći upravo bolje uvezuje Eritreju u njenu regiju. Nedavna događanja u Jemenu su izazvali veliku zabrinutost i mogli bi se loše odraziti na stabilnost čitave regije. A Eritreja se nalazi upravo preko puta Crvenog mora, točno vizavi Jemena potpora europske unije stanovništvu dozvoljava stanovništvu da bude manje ranjivo i osjetljivo na radikalizaciju

Hvala lijepo. Dakle, Eritreja je zaboravljena zemlja na jednom zaboravljenom kontinentu. I uvijek je prisutna u našim raspravama, ali nikad baš kao prioritetna tema. Mi smo govorili vrlo često, ali zapravo premalo Eritreji, premalo smo pomogli. Tamo znamo da je na vlasti diktator koji već 20 godina drži jednu apsolutističku vlast i da se čitava zemlja pretvorila u jedan veliki zatvor. Stanovništvo Eritreje to i ne sagledava u cijelosti, međutim mi reagiramo i moramo reagirati jer smo vidjeli, jer nas je upozorila činjenica da mnogi građani Eritreje koji su svjesni svoje situacije i nemaju nade i beznadno su, oni napuštaju svoju zemlju i kreću prema Europskoj uniji. Iako je to mala zemlja od 6 milijuna stanovnika, e, oko 300 tisuća tih stanovnika je, među kojima većina mladih ili djece od 15 do 17 godina, u prosjeku napustilo je tu malu zemlju i krenulo na opasni put Europske unije. Također imamo jako, jako učestale slučajeve da oni skupljaju novce i daju se u ruke različitim trafikantima, dakle krijumčarima ljudi, kriminalcima i znamo da je to na Sinajskoj aferi i skandalima koji su tu otvoreni preko te veze ide veliki dio eritrejskog stanovništva. Dakle, vrlo je bitno da pomognemo ukloniti te uzroke, naime da pomognemo Eritreju u razvoju, da im pomognemo da dožive stanovitu zrelost i ukinutu diktaturu koja je na vlasti. E, naravno, pitanje je i prava azila i kako će Europa to riješiti, ali treba pomoć tom stanovništvu koje se pretvorilo u žrtve svog sistema. Mi naravno moramo i svoj prostor otvoriti kako bi ljudi koji izbjegnu iz tih teških uvjeta koliko toliko sigurno stigli i mogli ovdje E, mirno živjeti. Međutim, e, treba naravno pomoći ljudima u zemlji. Hvala lijepa. a sada kolega Henkel slijedi. Mislim da sve što je ovdje kazano, nešto što mogu apsolutno potpisati, pogotovo ovo što je rekla upravo gospođa Valencijano. Mi se bavimo obično simptomima i u ovom slučaju se to događa i u slučaju Eritreje, a ne uzrocima, jer u pitanju je jedan korumpiran režim, diktatorski režim koji prezire ljude i koji ne cijeni puno ljudski život, koji je tamo na vlasti i pitam se što bi mogli učiniti još da pomognemo toj zemlji, da li su sankcije pravi put. Posebno sam uvjeren da se trebamo angažirati tamo gdje je ta osoba, gdje će to tu osobu koja tlači taj narod najjače pogoditi, to je osobno pogoditi. Stoga mislim da trebamo e, sve učiniti kako bi se krug ljudi koji su dobili zabranu ulaska i putovanja u ostatak svijeta i kojima je zamrznuta imovina pohranjena u našim državama i članicama Europske unije ili koji svoju djecu i rođake šalju na skupo obrazovanje u elitne škole Europske unije ili Amerike, mislim da to trebamo proširiti taj krug ljudi. Hvala lijepo, a sada na dvije minute kolegica Basera Vaščera. Gracias, presidente, señor komisario Mimica. Hvala, predsjedavajući, gospodine Mimica. Eritreja je jedna od potpisnica sporazuma iz Kotonua gdje se države vezuju da štite eh, temeljna ljudska prava i slobode. To je zemlja koja od 63. nije imala eh, demokratske izbore. Predsjednik eh, je bez kompleksa rekao da kojeg se misli da eh, može postati demokracija, da je treba tražiti drugdje. Mi govorimo o vladi koja stalno ima e, izvanredno stanje i na taj način e, novači muškarci žene E, tu imamo praksu torture, ograničena je sloboda izražavanja i vjerske slobode. To je vlada koja pomaže i pruža potporu turističkim skupinama. Dakle, da li nam treba više razloga e, kako bismo razmislili što je to što radimo s Eritrejom? U Eritreji također ima i liječnika koji bježe iz te zemlje iako su uspjeli spasti stotine migranata u Sinaju, skoro apsolutno većina Eritrejaca, jako su mladi. Tu ima mladih koji se nekako dovuku do Lampeduze Tesera kaže da ljudi pozivaju kidnapirane ljude kako bi čuli njihove vriske. Izvrgnuti su često torturi, otkup 25.000 e, dolara, uklanjaju se, uzimaju se organi ljudima koji se preprodaju i tako dalje. Dakle, svašta se tamo dešava. Jedina nada za Eritreju bila bi ne samo da slijedi put koji je naveo Ban Ki-moon, već da im se omogući da izađu iz te represije, nepostojanje ljudskih prava, a to ide putem, našim posredstvom. Hvala gospodine Besera. Sada na jednu minutu gospođa Veržija. Hvala predsjedniče. Najprije želim zahvaliti svim klubovima zastupnika koji su pristali da se e, pokrene tema, ova tema. Postupak iz kartona koji je pokrenut eh, pod italijanskim eh, predsjedavanjem eh, prema njenim bivšim kolonijama želi pokrenuti dakle, raspravu o ovoj najgoroj diktaturi. 312 milijuna eura pomoći se spominjalo, pa je taj brojka nestala. Sad u desetom programu se govori o 122 milijuna koji će biti sveden na 52 milijuna zbog nedostatka sredstava. Što se umeđu dogodilo osim toga što je Eritreja druga na najbrojnija nacija među ljudima koji idu e, preko sredozemlja. Dakle, prema nekim dokumentima tri programa su financirana dakle, u Eritreji. Kao prvu sposobnost e, er, vlade Eritreje da se bori protiv e, krimčaranja ljudi. Ovaj dokument e, kaže da su odgovorni za to, za krimčaranje ljudima, novinari i borci za ljudska prava na zapadu. Prije dvije godine to je bila cija. A za koga će, s kim ćete onda surađivati ako ne sa korumpiranim predstavnicima vlasti? Dakle, izgleda da bismo mogli financirati novi val represije u zemlji u kojoj se ne može više ni izbrojati broj zatvornih novinara, a od kojih je pola, e, pola strada za vrijeme zatočenjstva. E, u drugi, drugi program jest izgradnja e, pravosuđa u toj zemlji. Tamo nema ni kazneni zakon, dakle imamo posla. Dakle, recite nam što ćete to financirati i Hvala gospođo Veržija. Sada kolegica s Argentini ima riječ na jednu i pol minutu. Njema. Vooral omdat de heer Mimica, commissaris in... Eh, eh, hvala lijepo. Mi vodimo ovu raspravu na temelju evo ovog uvodnog dijela koji nam je dao povjerenik Mimica. A povjerenik Mimica i u Addis Abebi bio i tamo je spominjao jedan iznos za razvoj Eritreje koji je zapravo začudio sve i nagovijestio jednu vezu sa pitanjem i problemom izbjeglica koji dolaze iz te zemlje. Pa bi bilo jako korisno kad bi nam povjerenik rekao kakvi su to planovi konkretni za suradnju i za razvoj, a zapravo Um, zapravo se želi pomoći da manje izbjeglica kreće. Naravno, mi smo imali u prošlosti jako puno novaca koje smo izdvajali za Eritreju, ali se na kraju nisu nikad utrošili namjenski, zato što je bilo nemoguće potrošiti za projekte velike infrastrukture u zemlji u kojoj nije bilo, koje je bilo puno, puno problema. Recimo, sve one koji su bili ročnici su živjeli u robovskim uvjetima, a nije de facto bilo slobodnih radnika, a novci koji bi došli stigli direktnim putem su nestajali. Prema tome se nisu ti projekti izrađivali. I sad me zanima šta mislite šta će biti sa ovim sredstvima koje ste odvojili, da nam to objasnite i da li mislite da ćete ih uspjeti za pet godina zbilja namjenski i ciljano potrošiti. A imam još jedno pitanje. Kako će izgledati suzbijanje i borba protiv tih migracija da li mislite da će to funkcionirati što ćemo pomagati u razvoju, da li ćemo s time zaista i pomoći da se slomi taj režim i da se ljudima osigura bolja egzistencija pa ne odu izbjeglice. Hvala lijepa sada kolegica James. Hvala. Evo prije samo devet e, dana kolega Gil e, je ustao u Strasburu na plenarnom zasjedanju i rekao da razvijenom svijetu treba trgovina, a ne pomoć. A ovog tjedna smo evo, imali jedan e, studij o, upravo koji dokazuje to. U Eritreji ima konkretna e, katastrofalna situacija slobode e, ljudskih prava i medija. 2014. zabranje odbili su neovisno u Ujedinjenih naroda pust, dopust da uđe u zemlju, a tek ovog tjedna su počeli razgovore o oslobađanju blogera no, eh, Europska unija pati od vlastite vlastitog licemjera onoga što bi mogli ostvariti. Europska unija s jedne strane osuđuje diktatore, a onda pruža pomoć toj zemlji. Žele se boriti protiv eh, ilegalnih imigranata eh, koji dolaze u Europu, a usvaja loše politike i razbacuje se novcem bez ikakve odgovornosti. previše sankcija tu ima koje idu na uštrb nevinih, a ne bave se krivcima. Tek ovog, evo, ovog tjedna prema podacima e, o afričkom stanju gospodarstva kaže se da e, da Eritreja ima e, gospodarski rast od 2,5%, što je dvostruko jače od prije e, par, godina. To je bogata zemlja koja ima bakar ono što je potrebno Eritreji jeste diversificirano gospodarstvo koje neće biti usredočeno samo na e, iskupavanje ruda. Tim ljudima treba posao i prije svega mogućnost da pobjegnu siromaštu, a vanjska e, pomoć neće to riješiti. Moramo biti jako obazrivi e, što ćemo raditi s tom pomoći i što tražimo za uzvrata te zemlje. A ne mislim da mi donosimo prave korake za to. Hvala kolegice James. Sada na minutu riječ ima kolega Borgezio. Znači se govori o kriterijima za zadovoljavanje humanitarne, odnosno pomoći, ali najčešće suradnja sa zemljama Afrike, to se pretvara u neuspjeh, a Eritreja flagrantan primjer. Nije prihvatljivo potrošiti 300, mil, 300 milijuna pomoći uz, za Eritreju, kad znamo da to neće pomoći e, stanovništvu da bolje živi. To će možda pomoći nekolicini netransparentnih e, nevladnih organizacija ili korumpiranom e, sektoru javnih usluga u toj zemlji. Mi tražimo da sva javna europska sredstva budu strogo nadzirana. Isto vrijedi i za humanitarne projekte. Tu se mora provjeravati da li su ostvareni ciljevi i koliko su transparentni bili postupci. E, moramo znati da možemo dvostruko plaćati s ovom masovnom migracijom, jer to je rečeno s jedne strane, jedan veliki dio e, tražitelja azila su iz Eritreje, jer nepravde koje su napravljene tamo, govornik je prekinut. Gospodin ima riječ. Hvala. Danas u parlamentu se govori o pomoći za razvoj za Eritreju i o zloporabi ljudskih prava od strane tog režima. Ja bih želio podsjetiti jednu brojku. tisuća. u utorak 2. lipnja bit će tisuća dana otkako je David Isaac uhićen i bačen u tamnicu u Eritreji. Tu se radi o švedskom eritrejskom novinaru koji je od 2001. godine u zatvoru pod ogrom. E, katastrofalnim uvjetima bez ikakvog kontakta s vanjskim svijetom. Dakle, predsjedavajući, ovo je jedno od najozbiljnijih i najgorih kršenja ljudskih prava koje smo, za koje mi u Švedskoj znamo i moramo okončati hitro e, diktaturu u Eritreji. Ujedinjena kraljevina i Kanada su poduzeli mjere kako bi se zaustavilo i spriječilo eritrejska poslanstva u na zapadu da e, nameću obvezujući porez eritrejcima na zapadu, Evropska unija bi trebala pomoći pri tome, jer ja mislim da je to jedan od načina da se spriječi priljev, e, obustavi priljev novca u Eritreju u Asmaru i povr toga trebamo izravan poziv vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Dakle, pozivam Europsku uniju da učini sve što može kako bi prestalo ovo protuzakonito djelovanje e, režima u Eritreji koji primorava ljude da plaćaju porez. Govorimo o sankcijama, učinkovitim sankcijama protiv onih koji predstavljaju tu e, diktaturu, a kad se govori o pomoći za razvoj, povežimo je u zahtjeve kako bi se provodila e, zaštita ljudskih prava. Dakle, moramo imati određene zahtjeve. Evo ga, 5000 dana, 5000, otkako je David Isaac bačen u zatvor, a zatvori u Eritreji su prepuni drugih nevinih ljudi, e, prigora prigovornika savjesti. Dakle, Europska unija mora imati znatno striktnije sankcije e, prema ljudima u Eritreji. Hvala gospodine Datuson. Sada na ono dvije minute gospođa Kjeng ima riječ. Hvala predsjedavajući. Od početka 2015. godine više od 10.000 izbjeglica iz Eritreje došlo je na italijanske obale. Samo na italijanske obale. Dakle, desetine tisuća ljudi svake godine bježi iz Eritreje. E, prepušteni su e, bez beskrupuloznim krijumčarima i suočeni su dugačkim putovanjima. Ne možemo govoriti o ovoj teškoj temi, a da ne pomislimo ni na jedan trenutak na lica tih ljudi koji dolaze na naše obale. Oni dolaze iz teže zemlje gdje desetinama godina e, vladaju ljudi bez skrupula. Sada je potrebna demokratska tranzicija. Moramo imati na umu danak u krvi koji plaćaju ljudi iz Eritreje. Iz tog razloga, predsjedavajući, humanitarna pomoć koja je pružena Eritreji u okviru tog pristupa o kojem ovdje govorimo, sve to treba omogućiti da se prekine šutnja. Vlada smara mora omogućiti da se prekine ta šutnja moramo pomoći toj zemlji da nastavi s postupkom, s demokratizacijom i moramo istovremeno čuvati naše vrijednosti i ciljeve. Mislim da je jako važno sudjelovati u nadzoru raspodjele odnosno dodjele te pomoći. Moramo biti sigurni da će ta pomoć doći do svojih krajnjih korisnika. Moramo jamčiti nazočnost i rad humanitarnih organizacija jer pomažu E, lokalnom stanovništvu. Ne možemo predsjedavajući ignorirati posljedice napetosti između Eritreje i Etiopije i njihove posljedice na mir u regiji. To se tiče svi u nas jer je naše more postalo grobnica. Moramo promovirati mir. To znači da ponekad treba imati hrabrost što prije započeti dijalog. Moramo razbiti tu prekinutu šutnju. Hvala gospođo Kengi, Sada na jednu minutu dajem riječ kolegi Ujecdovskom. Hvala predsjedavajući. Najpša hvala. Europa ima obveze prema Eritreji. To je zemlja koja je u jako lošim socijalnim eh, uvjetima. Tu imamo posla s diktaturom. To je zemlja koja je jako patila od svog e, kolonijalnog iskustva i stoga imamo određene obveze prema njoj. Ovo nije prvi put da slobodni svijet mora se boriti za zaštitu ljudskih prava i podržati stanovništvo. To treba napraviti, dakle podržati, izravno podržati stanovništvo Eritreje i ta potpora, ta pomoć trebala bi biti držana pod kontrolom. Naravno, slažem se onim što je kolegica s Argentini rekla da bismo morali uvjetovati pomoć jer ne smijemo se razbacivati novcem poreznih obveznika. Dakle, to mora biti sredstvo za ostvarenje naših ciljeva. Hvala gospodinu Vezdavski. Sad na jednu minutu riječ ima gospođa Spinelli. Hvala predsjedniče. Jasno je da Unija želi zaustaviti te priljeve izbjeglica, dakle, posljednji će se za silom kada oni dođu do obala i pokušaju se ukrcati brodove. Stalni egzodus u Eritreji je katastrofa. Prošle godine smo imali izvješća u kojima se tvrdilo da se stanje ljudskih prava poboljšava s Smari, ali to je oporba opovrgnula. Povjereniče, molim vas, stavite se na mjesto izbjeglica. Dakle, kaže se da će Europska unija vraćati te ljude u ruke gospodina Favarkija. Ja ne znam kako se vi osjećate povjereniča, znam kako se osjećaju izbjeglice. Oni se osjećaju osuđenima, uhvaćenim u klopku između zarobljenim. Hvala vam, gospođo Spinelli. Na jednu minutu riječ ima gospođa Sebaros. Hvala predsjedavajući. Povjereniče, E, moj švedski kolega govorio o Davidu Ajzaku, koji je švedski novinar koji je u zatvoru još od 2001. godine u Eritreji, dakle 5000 dana. To je skoro 14 godina, biti 13 godina i još nešto dana. Dakle, prema Amnesty International on je jedini građan Europske unije koji je u zatvoru zbog svojih stavova. Vršen je pricak strane švedske vlade i tu je na dijelu bila i tiha diplomacija, ali ništa to nije pomoglo kako bi ga se oslobodilo. 2009. godine predsjednik Verki u biti rekao da nema nikakvih, nikakvu namjeru organizirati sudski postupak, niti da će ga osloboditi. Dakle, eto, što god Švedska misla o tome, to je relevantno što se njega tiče. Dakle, što onda napraviti s pomoći? u Švedskoj nema e, proračunske pomoći za Eritreju. Vi govorite o Europskoj uniji, govorite da nema proračunske pomoći niti ovdje. Dakle, pitam se što Europska unija i komisija namjerava napraviti kako bi se postaralo da građanin Europske unije bude oslobođen zatvora u Eritreji. Hvala. Hvala gospodine Zebaljos. Sad na jednu minutu riječ ima gospodine Dios. Najpša hvala predsjedavajući. Jedna od afričkih zemalja s kojom Europska unija pokušava osnažiti veze jest Eritreja. No Eritreja stalno sistematski krši ljudska prava. I slučaj Eritreje jasno ilustrira duh vanjske politike Europske unije koja se vodi u ime interesa mi želimo poboljšati svoje odnose sa zemljom koja ima, koja stalno krši demokratska načela. Rečeno je da je ta zemlja od strateškog značaja za Europsku uniju. Ono što je još gore jest da želimo uključiti zemlje kao što je Turska, Albanija, Kosovo, da se priključe Europskoj uniji, no jedina stvar koju ćemo stvari s tom taktikom jest da smanjimo prestiž Europske unije. Ako želimo poboljšati percepciju Europske unije, onda moramo biti čuvari njenih načela. hvala na jednu minutu, gospodin Franzulika ima riječ. Mikrofon mojno. Try harder. Ja, hvala, predsjedniče. Koja europska pomoć za razvoj mora imati za cilj da dođe do onih koji su najvećoj potrebitosti, a imajući na umu situaciju onih u Eritreji, europska izaslanstvo pri e, za e, Eritreju mora budno motriti što se radi dakle sa ljudskim pravima na temelju e, članka 8. iz sporazuma oko Tonu. Dakle, to treba revidirati i vremeno povećati pomoć e, civilnom društvu i zaštitnicima ljudskih prava. Izgleda da izbor, istražno povjerenstvo ne surađuje, europske unije ne traži, ujednih naroda ne surađuje sa vlastima Eritreji i to je jako zabrinjavajuća stvar zabrinjavajuće što je utrostručena pomoć Eritreji povredniče, jer očito je da nema nikakvih pomaka, nikakvih dokaza o pomacima sa poštovanjem ljudskih prava. Dakle, mi moramo imati na umu to kada se odlučuje o paketu pomoći. E, najljepša hvala. Hvala lijepo, kolega Franculice. Sada na minutu i pol kolega Demes Maker. E, da, dakle, belgijski državni tajnik je upravo rekao preko radija da su broj, e, broj postavljenih zahtjeva za anilom stanovnika iz Eritreje, izbjeglica iz Eritreje se ovog mjeseca udvostručio u odnosu na prošli mjesec. Dakle, teška politička situacija, ekonomska situacija je naravno najveći razlog za taj ogromni porast izbjeglica iz Eritreje. U Belgiji jako je puno ih kreće opasnim putom i putem jako puno ih istrada. U Belgiji jako veliki broj baš eritrijskih izbjeglica koje dolaze. Međutim, mi moramo naći jedno održave rješenje za to sve. Prema UN-ovim indeksima od ukupno 180 zemalja, zemlja ima 181. visoko mjesto po broju izbjeglica i težini života. Otvoreno kazano, gospodine povjereniče, ja se stvarno pitam pitam se kako ćemo i što ćemo učiniti da podupremo narod i ljude tamo ali kako da odvojimo tu pomoć i da ne podupiremo istodobno i taj režim hvala lijepo kolega demesmaker a sada na minutu kolegica hautala Uh, Zahvaljujem. Gospodine povjereniče, mislim da ste sasvim jasno rekli da izolacija neće pomoći, ali pitanje se postavlja na koji način surađivati sa ovakvim režimom koji je po svim kriterijima jedan od najrepresivnijim na svijetu. I isto tako moram uzeti u obzir činjenicu da je to zemlja koja je među tri najizoliranije zemlje zajedno sa Sjevernom Korejom, Eritreja, tak se nalazi visoko na ovom popisu. I možda bismo trebali razmisliti o inovativnim načinima e, suradnje. Evo ću samo jedan primjer. E, Međunarodna federacija e, sluhih gluhih ljudi na primjer ima želju ići u Eritreju i uvjeriti vladu da bi bilo dobro surađivati sa e, ljudima sa invaliditetom. Mislim da bismo trebali raditi i na regionalnoj suradnji u tom području. Hvala, gospođo Hautola. A sada gospodin Stuger, jedna minuta. Hvala lijepa, predsjedavajući. Nažalost, i e, imamo problema i sa svim ovim uštedama i stoga izdvojiti naravno e, adekvatnu pomoć za Eritreju. Možete si zamisliti kako će naše stanovnici i naši glasači reagirati ako shvate da Evropska unija želi još 312 milijuna eura poslati pomoć Eritreji, a oni ljudi u Europi imaju problema od mjeseca do mjeseca preživjeti. I to jednoj zemlji, dakle, misle oni koja je jedna od najkorumpiranijih, koja je de facto ništa nije gora, nije ništa bolja od Sjeverne Koreje. Kako ću ja to svojim biračima objasniti? Hvala lijepo. Sada na minutu kolegica Gomez. Hvala. E, hićenja e, novinara, među kojima je David Izak iz 2001. godine, predstavlja strašno kršenje ljudskih prava. Također postoje i kršenja vjerskih prava. Ustav se ne primjenjuje, političke stranke ne postoje. E, postoje obveza vojne, vojnog roka koja nema vremensko ograničenje. Također postoje E, izbjeglice iz drugih zemalja koje ne uživaju ista prava kao i eritreci. I zbog toga ovaj odgovor koji dajemo na pitanje je taj da utrostročimo razvojnu pomoć. No, međutim, e, razvoja ne može biti ako ne uzmemo u obzir e, tiransko ponašanje predsjednika Eritreje. Mislim da je situacija tamo dramatična, a mi želimo pregovarati sa diktatorima E, i zapravo ga samim time branimo govoreći da želimo pomoći izbjeglicama na Mediteranu. To je plan koji neće uspjeti. gospođa Gomeš je prekinuta, sada gospodin Panceri. Hvala, gospodine predsjedavajući. Nije ništa iznenađujuće da je Eritreja primjer e, kontradikcija na kojima se temelji razvojna politika Europske unije. Zbog čega to kažem? Zbog toga što mi imamo dovoljno resursa koje nudimo zemljama kako bi riješili određene političke i socijalne probleme kako bi se smanjio odljev e, izbjeglica, a to su zemlje u kojima se krše ljudska prava. Tu se nalazi prava kontradikcija i mislim da ne možemo na taj način pomoći onima kojima je ta pomoć najviše potrebna, jer ako pružamo pomoć takvim državama nije sigurno da će do E, ljudi koji bi trebali biti stvarni korisnici te pomoći. Zbog toga naša razvojna pomoć e, mora biti popraćena drugim aktivnostima, aktivnostima na primjer nadzora raspodjele te pomoći i poštivanja ljudskih prava. Samo u tom kontekstu ćemo moći prihvatiti odluke Europske unije. Hvala. Sada prelazimo na postupak e, spontanog javljanja za riječ i ovdje imam samo dva zahtjeva. Gospođa Magines najprije. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mi moramo govoriti o Eritreji i svim onim drugim zemljama koje se suočavaju sa korupcijom, u kojima se, se, ljudi zadržavaju u zatvorima, kao što je, na primjer, e, švedski građanin. Gospođa Hutala je dala prijedlog kako bismo mogli e, rješavati ovakve e, probleme. Jutro smo čuli također i o situaciji u, u Etiopiji i načinu na koji oni se suočavaju sa problemom Boko Harama i mi moramo pomagati ljudima koji nemaju krova nad glavom, niti hrane, niti vode. Vi ste, gospodine povjereniče, vrlo dobro rekli da se moramo baviti rješavanjem ovog problema jer ne možemo dozvoliti da e, imamo toliko imigranata sa kojima e, nećemo znati kako upravljati i zbog toga moramo činiti nešto. Čak i ako pogrešimo, moramo nastaviti pokušavati poboljšati olakšati život onih ljudi koji su toliko ugroženi. Hvala gospođe McGuinness. Sada dajem riječ eh, zastupniku Kaputu. Le tensioni in riguardano molto da vicino anche l'Europa. Hvala. Situacija u Eritreji se tiče i nas eh, europljana zbog toga što imamo dosta imigranata Eritreja je druga zemlja po redu kao e, zemlja iz koje dolaze e, izbjeglice. Znamo vrlo dobro da se u Eritreji dešavaju strašne stvari i zbog toga e, žene, djeca, muškarci bježe iz nje i tu postoje kršenja ljudskih prava koja su dokazana izvješćem e, Ujedinjenih naroda. Mi moramo tražiti poštivanje ljudskih prava i e, poštivanje građanskih sloboda. Europska unija mora uspostaviti ponovno dijalog sa Asmarom kako bi se riješili E, problemi koji su korijen e, za imigraciju i moraju se riješiti također gospodarski problemi kao i poštivanje socijalnih i građanskih prava. Hvala gospodine Kaputo. Kolega Marijas. Hvala. Gospodine predsjedavajući, Eritreja e, je šampion u zatvaranju novinara u Africi. Radi se o zatvoru na otvorenom koji, u kojem se krše sva ljudska prava. E, u Eritreji je zabranjen pristup internetu. Već 20 godina je na snazi vanredno stanje. E, predsjednik afer ne želi ništa učiniti po tom pitanju prava žena se ne poštuju i zbog toga Eritreja mora napraviti demokratske reforme, tu mora vladati vladavina prava, a Europska unija mora pomoći siromašnim ljudima Eritreje, a ne onima koji se nalaze na vlasti. I Eritreja mora shvatiti da će Europska unija prekinuti pružati bilo kakvu pomoć ukoliko ne prestane kršanja ljudskih prava.

Hvala kolegice Petiro. Sada je na redu kolega Kelly. To uh, dugo pozivao na to da se revidira razvojna pomoć uh, koja se upućuje Eritreji koja je uh, diktatorska država. Znate da tu ne postoji ustav, da ne postoji neovisno pravosuđe, da nemamo izbore i da ne postoji sloboda medija zapravo zato se možemo zapitati e, čemu onda davati razvojnu pomoć e, takvoj državi. Mi bismo zapravo trebali pomoći izbjeglicama e, koji bježe iz Eritreje i graditi im domove kako bi živjeli u boljim uvjetima. Razvojna pomoć koju pružamo Eritreji bi se trebala pružati samo ukoliko se budu zaista poštovala temeljna ljudska prava. Hvala. I gospodin Švab. Kolega Švab na kraju. Hvala lijepo. Eritreja je stvarno velika dilema za nas u Europskoj uniji. S jedne strane je očito da je kršenje ljudskih prava, nepostojanje slobode mišljenja i slobode tiska, da nas sve to skupa i ta diktatura dovodi opće u pitanje da li ima smisla davati pomoć za razvoj tako jedne zemlje. Ali s druge strane postoji jedna e, zajednički stav, a već je ova diskusija to pokazala, da se ljudima koji tamo moraju živjeti u prilično teškim uvjetima pruži jedna perspektiva razvoja, pruži jedna opće perspektiva sutrašnjice u njihovoj vlastitoj zemlji, a ne da se daju e, namamiti u kriju, među krijumčare i kriminalce koji ih trebaju ilegalnim putevima dovesti do Europske unije. Zbog toga, gospodine povjereniče, trebamo naći jedan izbalansirani odgovor. Ne možemo samo reći da ćemo povećati rast proračun za E, pomoć u razvoju, nego kao što je kolega Adamson rekao, moramo se pobrinuti da režim koji ljude drži tamo u takvoj nepotlačenosti jasno od nas čuje da ćemo s druge strane poduzeti mjere da popravimo situaciju, ali ne da njega želimo financirati. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolega Švab, a sada je time završen postupak slobodnog javljanja za riječ, catch the eye, a riječ sada ima povjerenik Mimica. Ja se slažem sa svim osudama diktatorskog režima u Eritreji kao i sa kršenjima ljudskih prava o kojima ste govorili. Moramo imati na umu težak kontekst u kojem radimo. Suočavamo se sa dvije opcije. Ili obustavu s te vrste razvojne pomoći ili se bolje usredotočiti na to da ta pomoć dođe do onih kojima je najpotrebnija. Mi smatramo da je mnogo bolje surađivati sa Eritrejom uz pomoć različitih instrumenta koji su nam na raspolaganju. Naravno, pratit ćemo budno situaciju koja je vezana uz ljudska prava. Ja ću uzeti u obzir e, vaša pitanja i prijedloge kada budemo izrađivali nacionalni indikativni program za Eritreju u okviru 11. E, fonda za razvoj kako bi pomoć stigla ljudima, a ne vladi i kako bi se e, borili sa uzrocima e, migracija. Također e, ćemo uzeti u obzir u našim prijedlozima bolje načine uspostavljanja regionalne suradnje udružujući međunarodne snage za nametanje sankcija e, na režim u Eritreji. Ne smijemo zaboraviti da je naš krajnji cilj e, poboljšati život e, ljudi u Eritreji i samim tim doprinijeti stabilnosti ove zemlje. Hvala. Hvala lijepo povjereniku Mimici. Time smo završili raspravu o ovoj temi. A kao sljedeća točka prelazimo na izjavu Vijeća i komisije u vezi novih računalnih napada na medije i novoj razini prijetnji e, našoj kibernetičkoj sigurnosti Europske unije. U tom smislu pozdravljamo i dajemo riječ